Kolege i kolegi, buongiorno. Iniziamo le votazioni. Dragi kolege, dobar dan, započet ćemo s glasovanjem. Kao što znate, imat ćemo dugo glasovanje, tiče se e, institucionalnog pitanja vezanog uz parlament, uz proračun, i započet ćemo sa nacrtom općeg proračuna Europske unije za 2017. Riječ su zatražili dvoje izvjestitelja za proračun Europske unije, za proračun Europskog parlamenta. Odmah ćemo čuti gospodina Gajera. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, dragi kolege i kolegice. Moram iskoristiti vaše strpljenje još dvije minute